glasovanja. Kao prvo što se tiče izvješća gospodina Česlava Sikerskija, stopa prilagodbe za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2015. Prvi govornik je gospodin Peter Jar na jednu minutu. Und ich ersuche die anderen Kollegen und Kolleginnen. I molio bih da ostale kolege, ostale kolegice napuste ovu dvoranu, kolege napustite ovu dvoranu i dopustite da govornici govore tijekom obrazloženja glasovanja. Hvala vam gospodine Jari, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, samo dvije primjedbe. Budući da kao što Mm, se lijepo kaže, to bila samo tehnička prilagodba, dakle radilo se o tome kako ćemo se obhoditi sa pričuvom za krize, za one poljoprivrednike koji ne iskorištavaju su tu pričuvu. E, stoga je ovo sada dobro rješenje, mi smo ispunili našu riječ, ali želimo ukazati kolegama i kolegicama na sljedeće. Naravno da bismo se trebali pobrinuti za to da poljoprivrednici mogu samostalno, autonomno, e, zajedničko sa političkom eventualnom potporom, moći e, samostalno se obračunati sa posljedicama krize krize. Naravno da bismo i u nadležnom odboru se trebali još jednom pozabaviti ovim pitanjem. Najbolja pomoć je samostalna pomoć i kada bismo to mogli tako riješiti onda bi to bilo vrlo dobro rješenje. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Sljedeći gospodin Daniel Hanjan, također na jednu minutu. Thank you, madam deputy Zahvala vam. Kao i uvijek s ovim proračunskim pitanjima, e, zapravo je ono izloženo prilično tehničkim jezikom i lako izgubiti osjećaj o tim iznosima, količinama novca o kojima se raspravlja. Ljudski mozak teško shvaća milijarde, to su astronomski e, iznosi i nekako nam evolucija nije tu išla na ruku, da ih uspijemo predočiti si. Dakle, pogledajmo rađen neto doprinos proračunu od 9,8 milijuna funti, a bruto 19,2 milijardi funti. To je dovoljno za izgraditi 35 bolnica ili cijelo jedne zemlji dati smanjenje e, porezna od prije veće od 60%. Dakle, govorimo o ogromnim iznosima i zamolio bih svima koji govore protiv rezova i štednji da to imaju na umu. Dakle, vi smo potrošili kroz ove doprinose nego što smo usvojili kroz cjelokupnu nacionalnu štednju sa svim programima štednje vlade. Dakle, ukoliko smo ikad imali nekakvo smanjenje koje nas ništa ne košta, to je ovo što se nudi. Hvala vam lijepa gospodine Kenen. Sljedeći gospodin Dorman, također na jednu minutu. <clears throat> Hvala vam. E, u danskom izaslanstvu odlučili smo ne glasati za krizni fond jer on nije usmjeren na određene mete. pričuva za buduće krize bi mogla biti važna u određenom trenutku, no istodobno smatramo da jedini poljoprivrednici koji su platili cijenu za međunarodne i e, europske nesporazume sa trećim zemljama poput e, Rusije su zapravo pretrpjeli gubitke u radnim mjestima, u iznosima i minimiziramo zapravo izravna plaćanja poljoprivrednicima što je vrlo ošto sredstvo za primijeniti. Poljoprivrednici su dakle već zbog krize mnogo propatili i mi bismo željeli razmotriti druge mogućnosti, a ne samo smanjenje isplata. Zbog toga mislimo da bismo morali e, ponovno razmotriti ovo pitanje. Hvala. Hvala vam. Sljedeći govornik gospođa Senra Rodriguez. Na jednu minutu. E, gracias, presidenta. Hvala vam. Ja sam glasala za usvajanja ovog krisnog e, fonda koji će imati na umu potrebe poljoprivrednike. Jer smatram da je to vrlo važno, no budimo oprezni i razmotrimo kako ga se doista provodi. Kada krizu poprate neke pogrešno donesene odluke na europskoj razini, primjerice ona o sankcijama Rusiji, tada se novac odvraća. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Ivana Maletić na jednu minutu. Zahvaljujem predsjedavajuća. Svake godine utvrđuje se postotak smanjenja direktnih plaćanja koji se izdvaja u pričuvu za krizne situacije u poljoprivredi. Tako će se prema ovom prijedlogu direktna plaćanja u 2016. za 2015. umanjiti za 1,39% po poljoprivredniku za potpore iznad 2000 eura i time će se osigurati iznos od 441,5

Hvala minutu. sam izvješće o stopi prilagodbe za izravna plaćanja za 2015. godinu kojim se uspostavlja takozvani krizni fond u iznosu 441,6 milijuna eura u proračunu za 2016. godinu, a koji će se puniti iz izravnih plaćanja dodijeljenih poljoprivrednicima koja premašuju 2000 eura. Na taj način se izuzelo male poljoprivrednike od tih mjera što pozdravljam

Zahvaljujem. Podržao sam ovo jer vjerujem da moramo pomoći poljoprivrednicima koji su u krizi. Nažalost, u ovom trenutku u Irskoj zajednička poljoprivredna politika postala je institucionalno na stvar koja je mnoge male poljoprivrednike upravo gurnula u krizu i samo financiranje koje ide Irskoj i mnogim drugim zemljama stvorila je nejednaku situaciju gdje najbogatiji poljoprivrednici dobivaju najveća plaćanja, a najmanje poljoprivrednici najmanja. Tako se stvara situacija u kojoj se malje poljoprivrednike zapravo tjera da napuste svoj posao i situacija gdje samo poljoprivrednici koji dobivaju velika sredstva mogu dobiti zajmove za kupovinu farmi onih malih poljoprivrednika. Dakle, zapravo zajednička poljoprivredna politika daleko je od toga da rješava krize, ona u mojoj zemlji zapravo stvara daljnje krize i posljednji povjerenik, iako je član EPP-a, u Irskoj se opisuje kao komunist, to kažu bogati poljoprivrednici i članovi EPP-a. Hvala lijepa. Sada prelazimo na drugi dio obrazloženja glasovanja vezano uz izvješće gospođe Marija Nojkil o strategiji Europske unije za jednako žena i muškaraca za razdoblje nakon 2015. godine. Prvi govornik je gospođa Mihela Šordova na jednu minutu. Děkuji, vážená paní místo předsedkyně. E, ja považuji za velkou chybu, že se ne... Hvala vam, gospođo potpredsjednice. Po mom mišljenju je velika pogreška što nismo uspjeli složiti se sa jednim amandmanom od strane pučana, jer tu se radilo o samoj srži tog problema, o jednakosti muškaraca i žena i o tome kako možemo pomoću konkretnih mjera pomoći ženama da e, budu bolje pozicionirani na tržištu rada, kako bolje mogu ostvariti ravnotežu između privatnog i poslovnog života taj amandman je bio izuzetno prihvatljiv po mom mišljenju i za druge klubove zastupnika i stoga mislim da bi se naš klub zastupnika trebao vratiti na taj problem zato što se to temelji na našem dokumentu o poziciji. Nisam se mogla složiti sa izvješćem gospođe Neuhel upravo zbog toga što te amandmane nismo usvojili one amandmane koje bi uklonili negativne dijelove iz tog izvješća i s kojima smo prekršili nadležnost Europske unije. Hvala vam sljedećeg i gospodin Markus Piper, također na jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća ja nisam se složio sa ovim, ovom popisom želja za jednako žene i muškaraca, iako se zalažem za jednako žene i muškaraca, Ja sam za to da se povisi stopa zaposlenosti žena, ja sam za to da se promiču eh, modeli fleksibilnog radnog vremena, ja sam za to da se borimo protiv nasilja nad ženama. Ali, mnoge od tih važnih tema koji su vezani uz jednako spolova su nešto što

Äh, Sljedeći govornik je gospodin Peter Jan na jednu minutu. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Mislim da u ovom visokom domu postoji e, veliki konsenzus e, što se tiče toga da se trebamo boriti za jednako žene muškaraca i svi znamo da što se toga tiče moramo još sa toga napraviti na području Europske unije. Ali dvije stvari moramo ustvrditi, te ciljeve možemo ostvariti samo zajedno, dakle zajedno kao Europska unija i države članice. I stoga je vrlo važno vidjeti tko ima koje odgovornosti i reći da EU unija treba govoriti i odlučivati o onome za što je nadležna i da se ne bi trebala umješati u ono za što su nadležne države članice. A to je upravo i bila velika manjkavost ovog izvješća naše kolegice Marije Nojhili, zbog toga se nisam mogla složiti s tim izvješćem. Moram reći da smo danas propustili jednu veliku priliku u tom smislu. Naš dom je danas mogao usvojiti izvješće sa velikom većinom, ali upravo do toga nije došlo i zbog toga izuzetno žalim. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Daniel Hennen je sljedeći govornik na jednu minutu. Thank you, madam Zahvaljujem. Tko god se još uvijek drži čvrsto za ideju da je Europska unija udruženje nacija, bi pogledati teme e, koje su uključene o izvješće o jednakosti. Plaćanje, prava na radnom mjestu, pobačaj, obitelj, dakle čemu god se ovdje radilo, ne radi se o tome da države međusobno surađuju. Ja sam glasao protiv jer ne mislim da jedna od tih stvari bi trebala ikako biti vezana s Briselom, no zamjeravam ton e, koji kaže da ako glasate protiv ovog izvješća da ne brinete za žene i da vas ne zanima nasilje nad ženama i takve stvari. Možemo li e, imati na umu da svi u ovom domu e, su zainteresirani za te teme, ali mi govorimo o tome gdje će se donositi odluke o tome. I ovakvim osjetljivim pitanjima odluke bi trebale biti donesene na razini naših nacionalnih demokratskih mehanizama i postupaka. I upravo zbog toga što je to nama važno, zbog toga želimo da se odluke ne donose od strane neodgovornih birokrata, već od strane izabranih predstavnika koje možemo sami zapošljavati i otpuštati. Sljedeći govornik također na minutu je gospođa подкрепих доклада относно стратегията на Европейския съюз за равенство между жените и мъжете за периода след 2000. Dakle, što se tiče razdoblja nakon 2015. ja smatram da uključivanje žena u procese donošenja odluka na svim razinama je od ključne važnosti za politiku rodne jednakosti. Iako pola stanovništva Europe su žene, naše politike to ne odražavaju. Većina zastupnica, zastupnika 63,5% i u nacionalnim parlamentima 75% su muškarci, jer zastupljenost žena ovisi o političkim strankama koje sastavljaju popise kandidata na izborima. Ja pozivam Europski parlament da pozove nacionalne parlamente da pomognu ženama da steknu potrebne političke vještine kako bi mogle biti uključene na izborne popise. Hvala. you. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Pablo Iglesias na jednu minutu. Gracias, señora presidenta. Votamos a favor. Zahvaljujem. Ja sam glasao za jer smatram da idemo u pravom smjeru, no svejedno podsjetio sam ljude u Španjolskoj da smo još daleko od jednakosti žene i muškaraca, i mnogi ljudi rade protiv toga, uključujući neke stare, ukorijenjene stranke koje zapravo doprinose jazu i nejednakosti između muškaraca i žena. U Španjolskoj riječ nesigurno zapravo ima žensko lice, jer žene su te koje plaćaju uvijek krajnju cijenu. E, mladi ljudi koji su bez posla, najčešće su ženske osobe i ne radi se ovdje samo o pitanju stava, već o tome da se uništavaju socijalna prava i prava radnika. Hvala lijepa, sljedeći je na jednu minutu. Pani przewodnicząca. Zahvaljujem. Europski parlament nedavno je usvojio dokument koji ide protiv jednog od najvažnijih ljudskih prava, prava na život. Ova odluka nije samo slab izbor, već potkopava vjerodostojnost bilo kakvih obveza koje smo mi poduzeli što se tiče ljudskih prava kao parlament. Europu ovime vodite u smjeru smrti ukoliko ne probudimo svoju savjest. Ukoliko ljudi dobre volje u Europi se ne probude, nećemo uspjeti spasiti budućnost našeg kontinenta, našu civilizaciju. Ovdje se radi o izboru između smrti i onoga e, života i onoga za što smo glasali, a to je smrt. Sljedeći govornik je gospođa Marijana Petir, također na minutu. Hvala lijepo. Zabrinuta sam jer e, ovaj parlament troši novac poreznih obaveznika kako bi producirao dokumente

Ja sam bila suzdržana jer ovo izvješće sadrži cijeli niz dobrih točaka, primjerice prijedlog da se pozabavimo potrebama ženama sa invaliditetom i pristupom radu, zatim nulte stope tolerantnosti što se tiče rodnog nasilja, poziv da 2016. postane godina borbe protiv nasilja protiv žena i djevojčica i u potpunosti podržavam poziv državama članicama da se bore protiv nesigurnog rada i da se bore protiv feminizacije siromaštva do čega dolazi zbog neobli uobičajenih oblika rada, primjerice povremenog rada i rada bez ugovora. Međutim, ne mogu podržati uvodnu odredbu S koja kaže da pristup reproduktivnom zdravlju nikad ne bi trebao biti ograničen. Gotovo sve države članice imaju određena ograničenja, ali u svakom slučaju to je na državama članicama odluče, a ne na Europske uniji. Uvodna odredba U pokazuje jednu usku eh, i neinformiranu eh, informirani stav, a pozivanje na nesegregirane rodne podatke koje se zna u statistikama nema nikakvu dodanu vrijednost. Hvala lijepa, sljedeći govornik je Sean Kelly, također na jednu minutu. E, Hvala vam. Poput mnogih drugih kolega koji su upravo uzeli riječ, ja sam u potpunosti za jednaka prava žene i muškaraca, no nisam mogao prihvatiti mnoge preporuke iz ovog izvješća koje smatram da su išle predaleko. Glasao sam za alternativni prijedlog EPP-a. Naravno imali smo i niz dobrih prijedloga u ovom izvješću. E, što se tiče financiranja i plaće i nasilja, no mi moramo još mnogo učiniti kako smo sprečili nasilje nad ženama. Moramo obrazovati mlade dječake o tome da nikada nije u redu upotrebljavati nasilje protiv djevojčica ili žena. Kada bismo to uspjeli, to bi bio već sjajan prvi korak. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospođa Jill Seymour, također na jednu minutu. Hvala vam. Ja sam glasala protiv jer se poziva da komisija uvede obvezan sustav kvota za žene na radnom mjestu. Kao zastupnica koja je zabrana na popisu mog izbora moje stranke bez kvota i koju je bez kvota također zabrala javnost, smatram da je to ponižavajuće, uvredljivo je za sve žene koje napadno rade u Velikoj Britaniji. Mi bismo trebali živjeti u jednom društvu koje se temelji na vrijednostima gdje se žene potiče da ostvare e, ciljeve pred njima i trebali bi se baviti onim zaprekama koje pred njima stoje. Ne bismo se trebali prema ženama ponašati samo kao prema još jednoj statistici i ne bismo svakako trebali parlamente i poslovnu zamjenicu zajednicu prisiljavati na obvezne kvote. Hvala. Hvala vam, Bill Thank you. Hvala vam. Ovaj dom je upravo dobrio izvješće koje ima implikaciju na spolno obrazovanje i tradicionalne vrijednosti obitelji, zatim rodne omjere u na višim mjestima i druge stvari koje nisu odgovornost niti države, kamoli nad države. Ovaj prijedlog doista sramoti Europsku uniju i ponosan sam što sam mogao glasati protiv njega. Kada u Velikoj Britaniji dođe do referenduma, ja ću pozvati Britance da ih ne zavara e, način razmišljanja da je ovo vezano s trgovinom. Ovo nema veze sa trgovinom. Ovo je socijalni inženjering i napad na tradicionalne vrijednosti e, neviđenih razmjera. Kada dođe do referenduma, e, glasan ćemo za napuštanje Europske unije i za slobodu. Hvala. Sljedeći govornik, zastupnik Koborn, na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, kada je Velika Britanija pristupila Europskoj uniji, naše zajedničko tržište, rečeno nam je da je to jedan trgovinski sporazum i zapravo su zavarani Britanci, zahvaljujući e, Ukipu u moći ispraviti tu grešku. Ne-demokratska Europska unija ne bi trebala donositi odluke o pobačaju ili polnom obrazovanju u školama ili LGBT zajednici ili stvarati nekakve rodne studije i feministička istraživanja što je bačen novac za ljude u moje izbornoj jedinici koji moraju se drugima obraćati za pomoć što se tiče prehrane ove recesiji. Dakle, ja vjerujem u ženska prava i prava drugih manjina, no o ovome se mora odlučiti u našoj drevnom donjem domu i nedavno ponovno sazvanom drevnom škotskom parlamentu. Zbog toga sam glasao protiv ove smiješne političke ispravnosti i europskoj strategiji o došli ste do kraja svog vremena. Ovim se pokazuje koliko je Europski parlament van kontakta sa svakodnevnim građanima. Moram vas prekinuti, vaše vrijeme je isteklo. Sljedeći govornik, zastupnica Spiraki, jednu minutu. Hvala vam lijepa. Ja nisam glasovala za ovo izvješće, zato što smatram da se tu radi o nacionalnim nadležnostima. Ipak, ovo izvješće može biti prvi pozitivni korak kako bismo nešto poduzeli protiv nejednakosti između spolova u realnoj ekonomiji. Svi znamo to, svi smo to pročitali, znamo da samo 5% voditelja poduzeća na području Europske unije da su oni žene, a slična je situacija skoro na cijelom svijetu. Imamo samo mali broj žena koje osnivaju poduzeća. Pa nije moguće da žene nisu sposobne da ne rade na novim idejama. One to sve imaju, one to sve i čine. Ali to ne možemo riješiti putem kvota. Evo, to je ono što mogu reći. Mislim da su nam potrebni novi poticaji za žene koji bi zatim doveli do toga da imamo tu žensku takvu čudnost koja je prisutna u našoj ekonomiji. Hvala vam sada gospodin Flanagan na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Ja sam glasovala za ovo izvješće. U Irskoj imamo situaciju takvu da imamo tisuće žena koje se prisiljava na to da odu na avion ili na brod prema Engleskoj kako bi, ako se to mogu dopustiti i priuštiti, da bi imali pobačaj. Imamo prava što se tiče brakova između homoseksualnih parova, ali moram reći da imamo previše nesrednih žena koji trenutno pate i mislim da ne bismo jednako postupili da smo recimo glasovali sada tu i protiv homoseksualnih brakova. No postoji jedno, jedan dio izvješća koji mi se čini pomalo čudnim općenito. Dakle, ako se brinete o vlastitoj djeci kod kuće, onda se to ne smatra radom, a ako u okviru e, recimo vrtića se brinete o tuđoj djeci, onda se to smatra e, radom. Ja mislim da je briga za djecu kod kuće isto tako radi, to se ne bi trebalo smatrati nezaposlenošću jer moja majka je kako bila brižna kada se brinula o nama. Hvala vam. Evo, Juki Pigue se nalaze na istoj strani. Sada ću predati riječ gospodinu Wolfu koji mm, se nalazi na mom popisu na jednu minutu. Da, gospođo potpredsjedavajuća, mislim da postoje mnogi oni koji ne bi htjeli vidjeti moje ime na tom popisu, ali hvala vam, vrlo ste ljubazni. Ne, ne radi se o tome, ne, ne, ne, ne mislim na vas, nego samo sam se pokušao malo našaliti ovdje u ovom domu. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, ovo je izvješće na vlastitu inicijativu od strane zastupnice Neuhl, a izvješće na vlastitu inicijativu pruža zastupniku Europskog parlamenta mogućnost da izrazi svoju slobodnu volju, svoje ideje, da izgleda dobro pred drugim ljudima u ovom domu. To je prilika za komisiju da izradi pravila koje će se ticati svih građana Europske unije. Ne se tu o spolnoj jednakosti. To je jednostavno prilika za neke osobe u Europskoj komisiji da kontroliraju suverene države Europske unije. Zbog toga sam glasovao protiv ovog izvješća. Ja se zalažem za spolnu jednakost, zalažem se za prava žena, no ja smatram da bi se da bi to trebalo kontrolirati britanski parlament. A mi ćemo iduće godine imati referendum gdje će britanski državljani imati priliku reći vjeruju li ili ne da EU treba kontrolirati njihov život ili misle da bi britanski parlament trebao kontrolirati njihov život. E ja mislim da je to ovo potanje. Hvala vam. Hvala vam. Dopustite mi da, da menu izjavu ako nakon referenduma o jednom kraljevstvu napusti Europu, nećete ovdje moći više govoriti. čime biste možda mogli požaliti? Evo, to je također se tako jedna šaljiva nota. Sada pazimo na iduće izvješće, vratit ću se na njemački jezik sada. Dakle, izvješće Alesije Marije Moske vezano uz prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama. Deler Henen je prvi govornik na jednu minutu, ako je još uvijek s nama.

Sljedeći govornik bi sada bio gospodin Bill Etheridge, ali niti njega ne vidimo ovdje. I stoga, ispričavam se. Okay. It seems da, čini se da imamo pogrešku. Neću predati riječ gospodinu Bilu Etriću, nego gospodinu Wolfu. Hvala vam još jednom gospođo potpredsjednice. U ovom domu ćemo sutra odlučivati o programu za transatlantsko partnerstvo gdje se radi o nastavku pregovora između Europske unije i Sjednih američkih država. To se odnose na sve državljane Europska unije, to ima velike posljedice, kao što u e, sjeverozapadu se moje izbornoj jedinici prije svega e, radi o zabrinutostima vezano s taj ugovor. Tu se radi o tome da se Europska komisija treba dati prava da raspravlja o intelektualnom vlasništvu u ime europskih poduzeća sa trećim državama. Što mislite tko će imati koristi od takvog jedan mal, jedno malo pametno poduzeće u Manchesteru sa inovativnom idejom ili e, ovakvi sastanci radnih skupina koje su tajne hoće li one imati više koristi od toga? Mislim da znate odgovor na to pitanje i to je još jedan razlog zašto bismo trebali napustiti Europsku uniju. Hvala vam. Samo za pojašnjenje. Čini se da je došlo do pogreška unutar vašeg kluba zastupnika. Oni su imenovali gospodina Etrića da govori, a ne vas. Dakle, nismo to bili mi u našim službama u redu. Sljedeće izvješće s obrazloženjima glasovanja je izvješće Pavela Svobode o akcijskom planu Europske unije vezanu uz e, zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Marie Kristin Butone je prvi govornik. Hvala vam gospođo predsjednice. Ja sam glasovala protiv ovog akcijskog plana Europske unije s kojim će bi se reformirala prava intelektualnog vlasništva. U ovom izvješću se govori o reformi direktive Aposoka iz 2001. godine. U odboru za pravna pitanja smo vodili raspravu i pokazali smo da ti propisi nisu e, primjereni. Možemo konstatirati da je realni svijet digitalizacije takav da e, trenutno nije dobro popraćen sa europskim zakonodavstvom. Ta reforma tiče se jedne harmonizacije, a mi smo protiv toga.

Hvala Hvala vam. Moj klub zastupnika i ja mm, mi smo podržali ovo izvješće, to nije bilo kontroverzno pitanje, no ipak e, to je bilo važno izvješće. Prije svega i sam naslov to govori, akcijski plan, jer ako nemamo plana onda ne možemo nikomu stići, ali nam je potrebna i akcija kako bismo proveli taj plan. U proteklih nekoliko godina u mom radu kao izvjestitelj za e, odbor ITRE za zaštitu intelektualnog vlasništva. Susao sam se sa poduzećima, sa poduzetnicima koji su bili jako zabrinuti zbog svojih prava intelektualnog vlasništva, prije svega sada u svijetu na internetu. To je nešto eh, što bismo trebali imati na umu i što bismo trebali riješiti. Prije svega mi se sviđa to što ovdje stavljamo naglasak na to da dobijemo javnu podršku za ovo, da podignemo javnu svijest vezanu za posljedice koje ovo ima na gospodarstvo kao što je moja kolegica Maletić rekla, tu se radi o gubitku od milijardi eura godišnje, ali radi se su tako i o utjecaju na živote i poslovne karijere ljudi. Sada bi nam trebala jedna posebna radna skupina kako bismo pratili ove slučajeve kršenja prava intelektualnog vlasništva. Hvala vam lijepa, to je bio posljednji govornik pri obrazloženjima glasovanja. Sada prekidamo sjednicu do 15 sati.